Sada otvaram zajednički sastanak odbora za ekonomsku monetarnu politiku i odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Zadovoljstvo mi je pozdraviti ovdje mog kolegu supredsjedatelja iz odbora Libe. Prva točka osvanje dnevnog reda. Ima li kakvih komentara? Za onda je dnevni red usvojen. Točka druga priopćenja predsjednika takvih nemam. Odnosno moram najaviti da će povjernica Jurova biti prisutna u Strasburu u ponedjeljak 15. svibnja i pridružiti nam se, pa će nam to biti veliko zadovoljstvo. Prva, željela si riječ. Hvala predsjedniče. Mislim da drugo glasanje e, e, o ovoj listi je važna poruka koju ćemo poslati Europskoj komisiji. Žao mi je što nikad nismo borili za ovaj prijedlog za odbacivanje. E, moramo reći e, jasno i glasno da odbijamo prijedlog komisije, to je lista gdje nemamo E, e, rizične zemlje Afganistan, Bih, Etiopiju, Irak, Siriju, Uganda, Jemen, u drugoj e, kategoriji Iran i Sjevernu Koreju. Nakon prvog odbijanja je komisija zamijenila Gvajanu Etiopijom. Mislim da i trebamo imati raspravu Drago mi je da je povjerenik na kraju e, prihvatio razmjenu mišljenja s članovima. Mislim da je jako važno da naše dva odbora e, i plenarka e, održe ovaj pritisak i odbiju ovaj prijedlog Europske komisije. Zadovoljstvo mi je što mogu reći da u potpunosti podržavam ono što ste rekli dok s druge strane moramo uzeti u obzir da odbor e, Libe ima mnogo posla pred sobom kao i mi i moramo utvrditi vremensko ograničenje s obzirom da želimo i prevode ovih važnih glasanja. Zbog toga sam spomenula će povjerenica Jurova biti prisutna na sastanku u Strasburu i nadam se da ćemo imati minimalno jednaku nazočnost u Strasburu kao i sada trenutno jer to će doista jednu impresivnu sliku dati povjerenici Jurjevoj. kako bi mogla razmotriti svoju strategiju o ovoj temi. Ima li kakvih komentara? Ukoliko nema, prelazimo na treću točku dnevnog reda glasanja. Hvala potrešici s desne strane. Započinjemo sa provjerom. Da vidimo da li su svi prisutni i da vas čak ima previše. Još nam nedostaje 15 ljudi. Jesu li svi glasali? Pazite da nemamo previše socijalista ili zelenih. Glasanje je zatvoreno. Čini se da je trenutno sve dobro. Stavak prvi. Tko je za? Želite sve elektronički? Nismo na ekonu navikli na tako nešto, ali ako Libe želi... Prijem savjete predsjednika odbora Libe, pa moramo zadovoljiti naše kolege. Glasanje je otvoreno stavak prvi. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Stavak 2 do 4 možemo zajednički, odnosno u bloku, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 1 i amandman 2 su identični. Glasamo o oba. Ne, prije toga u odredba 1 do 6 imate pravo, glasanje je otvoreno. Citat, odnosno 1 do 6. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Zatim prelazimo na citat 6a, amandmani 1 i 2, glasamo oba, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Citati 7.8. Izvorni tekst. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Uvodne izjave A do G. Glasamo skupno. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno usvojeno. Uvodna izjava H, amandman 3, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Još Filipa dodajemo, još dva za. Dakle, 48 naspram 47, usvojeno. Moramo li glasati u izvornom tekstu? Ako mi se kamera malo makne da vidim kolegu, uvažit ću i vaš glas. Vi ste glasali protiv. Dakle, da li svi shvaćaju da ako predsjednik ne zna tko nema glasačke kartice, bit će mu teško pribrojati ih? Moj dakle prijedlog da provjerimo ovo još jednom. Amandman 3. Sada za ozbiljno. Ne, najprije tko nema glasačku karticu. Jakob von Weizsäcker, Filip Lamberts. Dobro, ponovno glasamo o amandmanu trećem. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbijeno 46 naspram 49. Glasamo o izvornom tekstu. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 4, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Weizsäcker, Lambert protiv, onda odbijeno 45 naspram 44. Uvodna izjava i izborni tekst glasanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Uvodna izjava je amandman 5. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno, pa ne moramo glasati o izvornom tekstu, ako se ne varam. Amandman 6. Glasamo po dijelovima, što je zatražio S i D. Prvi dio. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Drugi dio. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. I odbijeno je. Možemo glasati o cijelom tekstu sa amandmanima. Glasanje je poimenično, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Van za, Lambert za također. Treba nam to za dosije s obzirom da je glasanje poimenično. Glasanje je zatvoreno i ovo je očito usvojeno. Hvala svima. Any other Ima li što podrazno? Ja nemam. Vidimo se u Strasburu s povjernicom i vjerovom svima ugodna večer.